Mes chers collègues, s'il vous plaît. Uvaženi kolege, lijepo vas molim da zauzmete mjesta. Molim vas ako želite da počnemo. Ako želite da započnemo sa sastankom, molim vas da zauzmete mjesta. Kolege iz Galicije vole pričati. Razgovorljivi su. Dakle, dragi kolege, prvo smo imali sastanak koordinatora koji je potreo nešto duže, kao što se moglo i očekivati. Lijepo vas molim da uzmete slušalice ako vam treba prijevod. Vidim da gospodin Finč došao iz Ujedinjene kraljevine. Vjerojatno će biti razočaran. Ne šalim se. Dakle, dragi kolege, prelazimo odmah na drugu točku dnevnog reda, a to je usvajanje dnevnog reda. Na samom početku želim vas podsjetiti da će naš sastanak se moći pratiti putem interneta, dakle imamo izravan prijenos. Što se tiče šeste točke dnevnog reda, što se tiče dakle koordinatora, mi smo predložili da se ovo proslijeti odboru AFKO kako bi se vidjelo što je sa amandmanima 22, 23 i 24, dakle jesu li oni prihvatljivi. To je inače bio prijedlog za odbijanje rasprave zbog nedopuštenosti predmeta, prema tome mi ćemo formulirati pitanje odboru AFKO. Inače potičem da je to u nadležnosti predsjedatelja, naravno u suradnji sa e, članovima ostalih klubova zastupnika. Ispričavam se gospodine Finč, ali predlažem da sada izmjenimo dnevni red ovoga sastanka i da odložimo glasovanje o izvješću Brijano za neki kasni termin. Znam da se u Velikoj Britaniji vodi predizborna kampanja, no evo ispričavam se gospodine Finč, odluka koordinatora jest suverena. Međutim, e, želim samo spomenuti da e, nije, nije mi u cilju da se sve ostane samo unutar koordinatora. Temeljem članka 170. poslovnika e, predsjedatelj treba odlučiti o dopuštenosti prihvatljivosti amandmana. Osim toga, ovi amandmani zapravo su prijedlog za odbijanje rasprave i to je predloženo e, već 51 put na raznim sastancima odborima i u svih 51 u svim tim slučajevima je prihvaćeno. Dakle, imamo zapravo na neki način sudsku praksu, bilo je 51 slučaj. Ja nisam pravnik, ali smatram da ako da možemo ovdje govoriti da je utvrđeno neko pravilo. Prema tome, to se smatra dopuštenim. Nije bilo nikakvih slučajeva da E, taj tip amandmana nije smatran dopuštenim. Kao što sam malo prije spomenuo kolegama, mi ovdje provodimo demokraciju, a ne bavimo se postupkom, zato mi je žao da je do ovoga došlo. Žao mi je da je sad procedura zapravo prevladala nad demokratskim postupkom, međutim e, ipak su na kraju u jednom e, demokratskom odručju koordinatori donijeli odluku, ja je mogu samo prihvatiti. Prema tome, odgađanje ovoga izvješća na neki kasni datum, dakle to je odluka koja je donesena. Evo kolege, to je ono što sam htio reći. Što se tiče 17. točke dnevnog reda, e, to je sustav kontrole izvršenja primjenjiv na području obuhvaćenom konvencijom, to je odgođeno za srpanj, tako da sada predlažem, predlažem da prijeđemo na sljedeću točku dnevnog reda, glasovanje. Znači glasovanje o svim izvješćima, osim o izvješću e, za zabranu ribolova lebdećim mrežama. E, žao mi je, ali to je tako. Najprije ćemo glasovati o izvješću Valesa, o stokovima bakalara. Možda samo da pripremim karticu za glasovanje, jer e, mislim da ne bi bilo dobro da ja ne glasam. Ispričavam se. Dakle, što se tiče ovoga izvješća, otvaram glasovanje. Tko je za? Zatvaram glasovanje. 22 glasa za i 2 glasa protiv, dakle ovo smo osvojili. Sada prelazim na mišljenje kolegice Toma. 22. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijen je amandman. 25. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 28. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 31. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman broj 30. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 32. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 33. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 34. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 35. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 36. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromisni amandman broj 3. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 39. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 40. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 41. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Drugi paragraf, 42. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se jednoglasno. 43. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 44. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Paragraf 2. 48. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromisni amandman broj 4. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Četrdeset pet amandman. Otvaram glasovanje. Ispričavam se. Peti kompromisni amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 52. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Dakle, da li smo 48 e, usvojili to, ali njega smo odbili. Znači, ako smo odbili 48, onda ovo ne ide. Da. Da, odbijen je. Dakle, 45, 46. 45, 46, 47, 49, 50. Dakle, oni, uh, o njima se glasuju, ne glasuje ako se usvoji 48, ali 48 smo odbili, bar ja tako mislim. Si le compromis qui a 45, 46, 47. Qu'est-ce que tu dis là Attends, attends. On, va, on va donner, écoutez, si vous voulez bien. Ako se slažete kolege, daću riječ izvjestitelju, izvjestiteljici. Da, 46, 47, 48, 49 i 50 se ne razmatraju u slučaju usvajanja amandmana 48, međutim on je odbijen, ako se ne varam. Dakle, da smo 48 usvojili, onda bi 45, 46, 47, 49 i 50 e, onda se više ne bi razmatrali, međutim to nije slučaj. Da, međutim, ako usvojimo četvrti kompromisni amandman, da je usvojen, također se ne bi razmatrali. Dakle, obuhvaćeni su time. Dakle, 48. nije usvojen, međutim, četvrti kompromisni amandman je usvojen, prema tome pokriva ove e, amandmane koje smo spomenuli. Alan. No, no, no. Si la pregunta es, el compromiso... Dakle, pitanje je kompromis 4 pokriva ove ostale amandmane. Entonces, perdón, no he dicho nada entonces. Lo siento. Ispričavam se, žao mi, nisam ništa rekao, zaboravite. Allez, c'est bon, c'est bon, Non, on est bien d'accord. Si, à partir du moment où le... Mislim da se svi slažemo da, s obzirom da je usvojen kompromis broj 4, 45, 46, 47, 49 i 50 su pokriveni. Tako da možemo nastaviti sa kompromisom broj 5. Kolega Ashton želi uzeti riječ već neko vrijeme. Ne na istu temu doduševa, samo da podsjetim eh, E, članove odbora. Zapravo kaže da nas je 46 glasovala, ali mislim da nas ima, ne znam, kaže 36, ali ja mislim da nas ima 35, nešto ne valja ovdje. Čini mi se da imamo nekoga previše, ali ne znam u kojem klubu zastupnika. Pa prebrojite, prebrojite gdje, gdje je netko previše. Ali kompjuter jasno kaže kada je jedna osoba viška to stroj pokaže. Ali što je sa savjetnicima? E, u EPP-u nas je šest i naš šestorica glasama i to je to. U redu, ali zanima me tko je viška? Koji je zastupnik viška? Gdje? U kojem klubu zastupnika? Mislim da bi savjetnici to morali znati. Eh, je li kod Pučana sve u redu? Nas Pučana je šesti i šest glasova. Ti. To si ti? Oprostite, ali rekli su mi da glasujem i ja sam glasovao. Moram vam reći da ovo ne dovodi u pitanje ono što smo do sada izglasali, dakle ono što smo usvojili i odbili. Dakle, nije ni u jednom trenutku bio glas viška ili dva glasa viška. Morate izvaditi karticu iz stroja za glasovanje. Molim vas. Si. Da, ponekad je problem u službama, ali ponekad i u zastupnicima. Ako se slažete, sada odmah prelazimo na kompromisni amandman broj 5. Dakle, sada ćemo glasovati o kompromisnom amandmanu broj 5. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Dakle, 51. amandman se ne razmatra. 52. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 53. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se jednoglasno. 54. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 55. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usva se. 56. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 57. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 58. se ne razmatra zbog petog kompromisa. 59. otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 60. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromisni amandman broj 6. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo odmah na 65. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 66. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 67. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 68. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sedmi kompromis. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Dakle, 73. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Uzva se. 74. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 75. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 76. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Uvodna izjava 1. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Uvodna izjava B. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Uvodna izjava BA, treći amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se jednoglasno. Četvrti amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Peti amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Šesti amandman, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Sedmi amandman, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Osmi amandman, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Deveti amandman, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Uvodna izjava 10. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Uvodna izjava 11. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 12. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 13. 13. uvodna izjava. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 14. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 15. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Uvodna izjava DB, 16. amandman. Ne, prelazimo na 17. 17. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromisni amandman broj 1. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje usvaja se. Drugi kompromisni amandman, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Zatim imamo 24. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 27. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 29. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. I sada ćemo glasovati o mišljenju u cijelini. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se velikom većinom glasova. Čestitam gospođo Toma. Dakle, evo sada smo izglasali ovo izvješće. Preostaje nam još jedno izvješće. To je izvješće o općem povjerenstvu za ribarstvo na sredozemlju. Imat ćemo samo jedno glasovanje. Dakle, morate se opredijeliti jeste li za. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Velika većina zastupnika je za, prema tome izglasali smo ovo izvješće i čestitam izvjestitelju. Hvala svima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 Bon, les collègues qui, qui ont voté, qui veulent Kolege koji su glasovali i žele otići, slobodno možete napustiti dvoranu. Oni koji žele nastaviti raditi, lijepo vas molim da ostanete. Ispričavam se još jedan put, gospodine Finče. Nous allons euh, aborder le point numéro 9. Sada prelazimo na devetu točku dnevnog reda. Riječ je o odobrenju ribolovnih mogućnosti vodama Europske unije, ribarskim plovilima koja plove pod zastavom Venezuele u isključivom gospodarskom pojasu uz obalu Francuske Gojane. Izvjestitelj je kolega Joao Ferreira. Aha, ti ćeš ga zamijeniti. Na sastanku 30. ožujka povjerenstvo je predstavilo svoj eh, nacrt teksta i danas ćemo imati razmjenu mišljenja. Prema tome sada odmah dajem riječ zamjeniku, izvrsni zamjeniku, ne sjećam se točno kako se zovete, Miguel. Dakle, Eh, dakle imamo više francuza nego Aha, da, naravno možeš na portugalskom. Dakle, kao prvo, eh, sada ću samo objasniti da je kolega Joao Ferreira morao eh, danas biti odsutan i eto, meni je dao zaduženje da vam predstavim ovo izvješće o sporazumu o ribarstvu s Venezuelom. Evo, samo ukratko Riječ je zapravo o jednoj stvarnosti koja već postoji neko vrijeme i prakticira se. Dakle, riječ je o odnosu između Venezuele i Francuske Gvajane. E, to već e, postoji jako puno godina. Oni se e, nadopunjuju u gospodarskom smislu. Dakle, kada govorimo o tom ribolovu koji obavljaju venezuelska ribarska plovila, te sama prerađivačka industrija Francuske Gvajane koja koristi ribu koju su ulovili venezuelski brodovi. To je zapravo e, e, uzajamni odnos koji e, traje već jako puno godina i koji zapravo opravdava potpisivanje tog sporazuma. Dakle, imali smo jedan institucionalni sukob E, koji je bio uzrokovan činjenicom što e, nije bila prilagođena pravna osnova. Nakon što smo nadišli tu taj problem, e, naše mišljenje je da zapravo proslijedimo što, da nastavimo što je brže u smjeru zaključivanja ovog sporazuma. Također želim naglasiti da je e, uloga Bolivarske republike Venezuele bila zapravo e, primjer u pitanju ispunjavanja svih propisa Europske unije po pitanju e, poštivanja znači određene količine iskorištavanja ribljeg stoka. U svakom slučaju svi su uvjeti s njihove strane zadovoljeni i možemo taj sporazum zaista i legalizirati kako bismo sve ono što se već događa u najboljem mogućem redu i službeno zaključiti učili. To će pomoći i jednoj i drugoj strani, i Venezueli i Francuskoj Gojani i ovime ćemo samo legalizirati postojeću, e, postojeće stanje. Hvala lijepo. Odmah ću dati riječ kolegici Bilbao. Izvolite. A vi se međusobno organizirajte među baskima. Zahvaljujem. Što se mene tiče, ni ja nemam nikakvih problema da prvo dam e, znači e, kolegama koji predstavljaju svaki klub. Ja ću evo prvo dati njima riječ, a onda ću nakon toga ja. Ako izvjestitelji u sjeni žele uzeti riječ, mogu to učiniti odmah. Imamo li upit od strane izvjestitelja sjeni? Nećemo sada prebacivati lopticu s jednog strana stola na drugi pa da na kraju nitko ništa ne kaže. Ja također pozdravljam ovo izvješće, mislim da je apsolutno nužno. Smatram da je to izvješće E, koje je zapravo posljedica e, odluke koja je potvrdila odluke suda koja je potvrdila ono što je parlament govorio i zapravo moramo iskoristiti tu sudsku odluku jer ćemo u budućnosti također imati više šansi u ovakvim slučajevima da također obranimo e, poziciju Europskog parlamenta jer to je ono što bi trebala biti nadležnost parlamenta, davanje odobrenja, a ne savjetodavna uloga. Evo, e, činjenica je da time želimo samo reći da Venezuela ima pravo e, ribariti u obali, u e, isključivom gospodarskom pojasu Francuske Gvajane. Ima li još zahtjeva za riječi? Ja kao prvo zahvaliti Joao koji nije ovdje, ali mislim da mu ti možeš to proslijediti. Riječ je o izvješću koje je vrlo bitno za Francusku Gvajanu. Nažalost, ovdje je bilo sukoba među institucijama. To, taj pravni spor je sada riješen. 2011. godine je vijeće bez uzimanja u obzir stajališta parlamenta donijelo odluku, tako da je Europski sud poništio ovu odluku vijeća, što je vrlo bitno, jer je to e, vijeće donijelo u izolaciji i to je bilo protivno odredbama ugovora iz Lisabona. Želim zahvaliti pravnoj službi Europskog parlamenta koja je odradila izvrsno svoj posao. Također, dakle, eh, moram napomenuti da eh, naš odbor uzima u obzir odluku suda. Dakle, parlament je imao pravo boriti se za priznavanje svojih nadležnosti iz članka 43.2 i kao što smo čuli Gabriel nastavit će na tome raditi kako bi mogao zadržati svoje ovlasti koje proizlaze iz odredba ugovora iz Lisabona. Prema tome bitno je da se ovaj sporazum ratificira. Sada dajem riječ predstavniku komisije. Izvolite, hvala. Hvala gospodine predsjedavajući, kolege zastupnici. Dakle, jedno je jesam li ja veliko <laughs> velikodušna, drugo hoćete li mi uopće dati riječ ili ne? Pa bilo bi bolje da se to učinila odmah, ali nema veze. Izvoli. Dobro, mislim da se moramo svi potruditi kako bismo zapravo poštivali ovdje pravile lijepog ponašanja. No dobro, evo, ja bih e, samo e, htjela reći nešto novo da ne ponavljam ono što smo već čuli Izvješće ide dalje od onoga oko čega se svi slažemo oko važnosti poštivanja protokola o sadržaju samog tog izvješća, ali mislim da je ovdje vrlo odaslana vrlo jasna politička poruka, e, politička poruka vijeću da već jednom prihvati da njihova interpretacija ugovora je nešto e, što dovodi prvo do mnogih problema u Europskom parlamentu kada govorimo o ovakvim temama koje se tiču e, ribarske, ribolovne politike i također kada govorimo o e, novim politikama koje će biti donesene za taj sektor. Ja vas želim podsjetiti da imamo isti problem e, sa nekim programima dugoročnog upravljanja, recimo za inšune. E, vijeće to blokira upravo zbog tog krivog tumačenja i svaki put iznova moramo e, čekati te presude kako bismo mogli napredovati. Ja mislim da to daje jako lošu sliku o europskim institucijama, to uvodi neizvjesnost u taj sektor, nikome nije e, od dobrobiti, od koristi i smatramo da bi zapravo ovaj odbor trebao uputiti uputiti poziv e, vijeću da izmijeni svoje stajalište i da drugačije tumači e, sve te teme koje je trenutno blokirao i da zapravo i na taj način oni na neki način prisiljavaju odbor za e, ribarstvo i samo Europsku komisiju da nastavi sa zaključivanjem prijedloga. Meni se to nikako ne sviđa, ali samo sam to htjela sad ovdje pred svima iznijeti. Hvala. Treba precizirati također da ćemo uskoro dobiti odluku suda vezano s bakalar, tako da će to biti također e, još jedan predmet u kojemu će parlament dobiti ono što traži. Ne sumnjam u to. Izvoli. Ja se ispričavam, e, gospodine predsjedavajući, što sam tek sada zatražila riječ, no ova je rasprava me potaknula da se javim za riječ. Ja razumijem u potpunosti a naime, ako sam dobro shvatila ovu, ovu odluku Europskog suda, sporazumi o ribarstvu ne mogu biti predmet odluke vijeća. Dakle, u takvim kada je riječ o takvim sporazumima, odluka se mora donositi u postupku suodlučivanja, dakle nije riječ samo o planovima upravljanja, ja sam to tako shvatila. Imam jedno pitanje za komisiju. Ako sam dobro razumjela, a moram priznati da se osjećam pomalo frustrirano od kad sam u ovome odboru, vezano uz sporazume o ribarstvu s Norveškom. Dakle, kod tih sporazuma se ne traži mišljenje parlamenta. Zanima me što komisija misli o tome i s obzirom da se još čeka odluka Europskog suda i ako se njome potvrdi da sporazumi o ribarstvu koji se tiču zemalja koje nisu u Europskoj uniji trebaju proći kroz postupak u parlamentu, onda ću ponovno postaviti ovo pitanje vezano uz Norvešku i Island. Mislim da je pitanje vrlo jasno. Sada ako se slažete, osim ako netko od zastupnika želi uzeti riječ, dakle odmah ću dati riječ Emanuelu Berku. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja moram e, sa zadovoljstvom reći da mi je drago što Europski parlament podržava naš prijedlog, posebno kada je riječ o samom meritumu. Dakle, ovo nije formalno međunarodni sporazum, ali je zapravo unilateralna izjava koja po svojim e, značajkama zapravo predstavlja sporazum između Europske unije i Venezuele. Dakle, riječ je o ribolovu koji, od kojega imaju koristi sve uključene strane, dakle i Venezuela i Francuska Gvajana, posebno što se tiče dakle prerade proizvoda, e, budući da to generira e, i radna mjesta i e, gospodarske aktivnosti. Dakle, tu postoje čitavi uvjeti mjere koje se tiču transparentnosti kontrole, popretne mjere, dakle riječ je o vrlo preciznim e, pravilima koja treba poštivati kada je riječ o ribolovnim alatima, o dnevnicima koje treba voditi i tako dalje. Isto tako postoji neki uvjeti koji se tiču iskrcaja, a koje provjeravaju francuske vlasti koje su tamo na terenu. Dakle, drago nam je što možemo i dalje koristiti ovaj e, mehanizam od kojega e, ima koristi Francuska Gvajana i Evropska unija. Kada je riječ o pravnim pisanjima da, ovaj prijedlog e, uzima u obzir zaključke suda od 26. studenog. Dakle, mislim da su parlament i komisija još za vrijeme tog sudskog postupka udruženim snagama na neki način pokrenuli postupak. Mi smo sada zaključke suda ugradili u novi prijedlog i mislim da smo tu pratili njihovu logiku. E, dakle, s obzirom na pravnu osnovu koja je ovdje, koja se ovdje koristi, mislim da je to sukladno sa našim stajalištem vezano uz to koja se pravna osnova treba koristiti kod kod tih takvih sporazuma. Ja ne želim izvlačiti nikakve zaključke o ostalim mehanizmima i o nekim drugim instrumentima poput e, sporazuma s Norveškom koji je spomenula kolegica. Mislim da je to jedan drugačiji slučaj. Ja bih radije da se zadržimo e, na temi Venezuele i ovih sporazuma koje bolje poznajem. Mislim da možemo povesti raspravu o tome, možemo razgovarati s pravnicima i možemo se vratiti na to konkretno pitanje e, sporazuma i kvota između Europske unije i Norveške. To je jedna zasebna tema. Hvala, gospodine Berg. Mislim da mogu sa zadovoljstvom i bez iznenađenja ustanoviti da komisija potvrđuje svoju ulogu e, jamca e, institucionalnog procesa i institucije koja čuva, e, odnosno koja jamči poštivanje ugovora, posebno ovih odredbi ugovora iz Lisabona. Dakle, što se tiče vremenskih rokova, za ovu temu. Imat ćemo predstavljanje nacrta izvješća, to će odraditi Joao ili, ili netko drugi. Dakle, rok za predlaganje amandmana je 11. svibnja, 16. ili 17. lipnja će se glasovati na odboru, a u e, srpnju 2015. ćemo imati i glasovanje na plenarnoj sjednici. Hvala. Sada će mi ga zamijeniti Joa i sada ćemo nešto reći o sporazumu partnerstva sa Gvinejom Bisao i ribolovnim mogućnostima i financijskim doprinosom utvrđenom sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između dvije strane. Ovo izvješće je dobio klub zastupnika GUE ngl izvjestitelj je Joao Ferreira. Imali smo već jedno predstavljanje 30.3.2015. E, Danas ćemo imati razmjenu gledišta, dakle riječ ima Miguel u ulozi izvjestitelja, a ako kolege budu htjeli uzeti riječ, onda ćemo najprije krenuti od izvjestitelja u sjeni i nakon toga će i ostali zastupnici moći uzeti riječ. Miguel, imaš riječ, izvolim. Puno hvala. Evo, e, samo kratko. Kada govorimo o sporazumu između, e, zapravo između ove dvije zemlje, jedan od najvažnijih na europskoj razini, predstavlja čitav niz prilika kako za naše flote, tako i za samu vlast, samu vladu Gvineje, Bisau. Dakle, smatramo da je bitno uzeti u obzir da e, u prethodnim sporazumima nije baš sve bilo e, kako treba. Imali smo također i zapravo prekid plaćanja od strane Europske unije tih potpora. To su sve elementi koje treba uzeti u obzir. Dakle, e, ovom sporazumu će se glasati ili sa da ili sa ne, dakle imamo samo dvije opcije, ali trebamo reći da Europski parlament mora opravdati vlastite stajalište kroz rezoluciju u kojoj se navodi potreba poboljšanja određenih aspekata. Dakle, moraju se e, poboljšati uvjeti e, korištenja tih sektorskih potpora po pitanju e, kontrole, nadzora te davanja na raspolaganje ažuriranih znanstvenih podataka i također treba povećati e, ulogu Europskog parlamenta u nadzoru nad primjenom tog sporazuma. To su oni središnji elementi koji bi po našem mišljenju trebali biti ugrađeni u rezoluciju koja će popratiti mišljenje parlamenta po pitanju ovog sporazuma. Hvala ti Miguel. Dakle, imaju li izvjestitelji u sjeni želju da uzmu riječ? Imam već popis. Krenut ćemo od e, Klare. Hvala. Kao što je i izvjestitelj, odnosno zamjenik e, rekao, i meni je drago što možemo imati raspravu e, prije nego što zapravo e, dođe do sporazuma što ranije nismo mogli. To je jako bitno. Ali bih htjela prije toga e, pitati sljedeće. Dakle, imam neka saznanja o tome da će danas odbor e, za e, proračun usvojiti izvješće o ovoj temi također, dakle o sporazumu sa Gvinejom Bisau. I po onome što sam ja shvatila, to izvješće će biti usvojeno. Ali traže da e, ovaj naš odbor za ribarstvo također sastavi nezakonodavnu rezoluciju koja će uključiti neke od stavaka. U prvom stavku, e, za prvi stavak se traži da odbor svake godine Europskom parlamentu i vijeću podnosi izvješće o rezultatu tog višegodišnjeg programa potpore ribarskom sektoru te o e, primjeni samog protokola. I također se traži od odbora da prije nego što e, e, dato izvješće održi pregovore kako bi moglo istovremeno i Europskom parlamentu i vijeću e, dati izvješće o ocjeni uspjeha tog protokola kroz samu provedbu. Što se mene tiče, ja nemam nikakvih problema s tim, ali e, koliko ja znam, ovo je prvi put da imamo takve okolnosti. Dakle, izvjestitelj ono što želi napraviti, a to je e, napraviti nezakonodavnu rezoluciju. I ja bih htio e, da mi zapravo izvjestitelj objasni je li njegovo stajalište ono isto kojima će se danas glasovati na odboru za proračun. Dakle, nije da imam problema s tim, nego samo je riječ o novosti, znači drugačiji je protokol, budući da je riječ o sporazumu e, koji se radi na jedan drugačiji način. I nadam se da e, takva vrsta postupka e, neće zapravo spriječiti da izglasamo taj protokol, odnosno slopimo sporazum, jer je to jedan od najvažnijih za mnoge države članice, među njima i za moju zemlju za Španjolsku. Ono što mi želimo napraviti je samo potvrditi je li e, ovo što nam je rekao izvjestitelj ono što će danas potvrditi odbor proračun e, glasovanjem tog izvješća. Ja ću odgovoriti jer nije ovdje. E, izvoli Klara, Ferreira nije ovdje, Miguel ga mijenja. Ja ću, ako nemaš ništa protiv, odgovoriti tvoje ime. Dakle, na sastanku koordinatora smo prihvatili činjenicu da kolega Ferreira predloži nezakonodavnu rezoluciju u ime odbora za ribarstvo uz njegov nacrt preporuke za ovaj sporazum. Međutim, nemamo još uvijek njegov nacrt teksta. Nismo ga dobili, nemamo ga ovdje i zato su koordinatori prihvatili na zahtjev Joa Ferreira da on e, izradi taj prijedlog. Mi ćemo uskoro dobiti njegov prijedlog teksta. Za sada ga još nemamo. Mislim da nam će nam Miguel to potvrditi. Izvoli. Da, to je ono što sam i ja htio reći. Da, to pitanje e, rezolucije je zapravo običajni postupak opravdani postupak zato što ćemo kroz tu rezoluciju moći izraziti vlastito mišljenje, moći ćemo opravdati glasovanje. A što se tiče odbora za proračun, to je nešto što je također trenutno eto, aktualno i na što također moramo dati odgovor. To nema nikakve veze sa pitanjem e, koje smo, e, ovo nema veze s pitanjem koje, koje se raspravlja na odboru. Klara, Klara, ja nisam bio nisam dobio informaciju o tome da je to prosjeđeno odboru za proračune. Mi ćemo se informirati što je sadržano u tom mišljenju odbora za proračune, da vidimo što je točno unutra. Gospodin Blanko Lopez, izvolite. Puno hvala. Nakon što sam čuo kolegicu Klaru. Ja samo želim naglasiti važnost e, ovog protokola. Dakle, e, odobravanje i usvajanje ovog protokola je jako važno. Važno je obnoviti taj sporazum za mnoge zemlje, među kojima je i Španjolska. U tom smislu moramo e, zapravo se zalagati za to da sve prođe u redu i što prije kako bismo sklopili taj protokol s Gvinejom Bisau. E, imali smo e, mnoge rasprave i izlaganja u Europskom parlamentu o tom pitanju i zato nam je drago što postoji mogućnost da se sporazum obnovi. Madame Bilbao, cette fois c'est à vous. Izvolite, gospođa Bilbao. Puno hvala predsjedniče. Dakle, e, da se nadoveću ono što je spomenula moja kolegica Aguilera. Mene zanima e, kakvo je mišljenje odbora o tom pitanju. I drugo, e, želim reći da i ja također zapravo pozdravljam i da čestitam odboru što je zaključio taj sporazum. Bio je jako složen. Svi znamo tu povijest komplikacija koje smo imali i zato vam čestitam. To će biti e, od velike dobrobiti i za europsku flotu, ali također će dati i neke povlastice za Gvineju Bisau, za njihovu flotu i za razvoj njihovog ribarskog sektora. E, smatramo da je ova potpora Europske unije i sporazum Europske unije i Gvineje Bisao nešto što može osigurati političku stabilnost toj zemlji i može im pomoći, može ih popratiti u toj političkom e, tranzicijskom razdoblju. I kao drugo, želim vam reći da je za Europsku flotu jako važan taj protokol i želim istaknuti e, da je to jako bitno i za zaštitu morskih vrsta, zato što svi znamo da oni e, svi pate zbog e, raskida sporazuma sa Mauritanijom. I ovo je jako bitno područje kada govorimo o tunolovcima za mnoge države članice, među njima i za Španjolsku i jako je bitno i za e, baskijsku flotu koja ima visoki postotak e, svojih ribarskih plovila e, upravo u vodama Gvineje Bisau. Znači ne samo za nas nego i za razinu Europske unije smatramo da je ovaj jako složeni E, sporazum jako bitan i da on može biti kao nekakva nit vodilja i za druge sporazume koje još moramo e, sklopiti i da će to ojačati mrežu sporazuma koje sklapamo s afričkim mrežama. E, to je od interesa svima nama. Ovdje smo u odboru čuli mnoge zastupnike kako im je do toga stalo tijekom prošlog saziva, također i tijekom ovog ovdje saziva. E, mislim da je jako bitno da razriješimo to pitanje. E, također kada govorimo o svim promatračkim misijama koje smo do sada radili i također e, se nadam da će nam i odbor za proračun dati svoje stajalište o tome što su oni zaključili. Hvala. Sada dajem riječ kolegici. Hvala. Moje se pitanje odnosi na morske pse jer smo imali već dva protokola koja su sadržala odgovarajuće odredbe i pitam se zašto sada u ovom sporazumu toga nemamo. Naime, tu nema nikakva odredba o e, morskim psima, samo popis e, zabranjenih vrsta i evaluacija iz 2014. za Gvineju Bisao jasno kaže da postoji velika osjetljivost e, upravo morskih pasa na eksploataciju u tim vodama. A imam i pitanje možda za tajništvo, na web stranici odbora za ribarstvo posljednja evaluacija je 2010. Pitam se je li to doista posljednja evaluacija. Dakle, ako možete me samo e, prosvjetljati po pitanju morskih pasa u ovom protokolu za Gineju Bisao. Gospodine Berg. Zahvaljujem. E, želio bih samo još uputiti da je ovaj e, sporazum i od e, je, velike važnosti za našu flotu i nezamjenjiv. I to su svih e, pet zemalja članica rekli da e, imaju interes za, ovaj, za ovim sporazumom sa Gineom Također i nisu to mali iznosi preko 9 milijuna eura, znači to je doista ključna stvar za regiju, kao i za europsku flotu koja je u to uključena. Dakle, kao prvo želim još e, navesti e, mišljenje odbora za proračun. Komisija treba izraziti, izraditi izvješće o e, specifičnim programima za određene sektore, a imamo i odbore naravno u kojima se govori o provedbi sektorskih aspekata i posebice akcijskih programi. Mislim da je upravo to ono o čemu se govori, dakle, transparentnost e, i također i mješoviti odbor parlamenta pozdravio je rezultate koji će se i dalje onda prostiđivati Europskom parlamentu. Ne vjerujem da bi sada tu trebalo e, uvesti novi postupak i novo izvještavanje uz ono što je već predviđeno u protokolu i ono što već imamo u okviru naših institucija. A Naravno da će se voditi ocjenjivanje, to se još naravno može i poboljšati. Ali kao i uvijek na kraju protokola provodi se e, konačna evaluacija i povlače se bilanca i parlament također e, treba u to biti uključen. E, uz ono što je izvjestitelj rekao na početku, E, potpora sektoru sa značajnim sredstvima. Znači, nije rekao da nije uvijek sve u najbolje, funkcioniralo baš u najbolje mogućoj mjeri. Dobro, međutim, e, to sve možda ima i posebni karakter, radi se naime o velikim e, sredstvima, 3 milijuna za taj sektor. Dobro, Gineja Bisao ima održane poteškoće u području upravljanja, znači doista trebamo biti e, ondje prisutni u tom pogledu. I također e, plaćanja i potpora za sektor e, treba biti povezana s određenim kondicionalnostima i uvjetima. A nakon reforme smo sada uveli i još konkretnije klauzule za te uvjete koji su uneseni što znači da e, se treba poštivati akcijski program koji je sklopljen između partnerske zemlje i komisije. Međutim, bilo bi pretjerano sada reći da to nije dobro funkcioniralo. E, naime, postignuti su konkretni sporazumi, u e, konkretni rezultati u Gvineji na naprimjer, određeni objekti za ulaganje laboratoriji uspjeli smo u svakom slučaju razviti sektor u toj zemlji e, i otvoriti izvoznu perspektivu, a u novom protokolu e, sektorska potpora također je raspravljena u mješovitom odboru i predlaže i podupire istu strategiju održivog razvoja sektora ribarstva. A glavni temelj toga preneseni su dalje parlamentu Znači, plan koji je prilično e, temeljit sa e, planom upravljanja, analizama u smjeru održivog upravljanja e, zajedno sa znanstvenom perspektivom i poboljšanje sanitarnih, odnosno higijenskih uvjeta, posebice zbog ovog laboratorija koji sam sad spomenula, kojeg sam i osobno vidio jednom posjedu. Znači, kontrolna sredstva i mogućnosti nadzora u isključivim gospodarskim pojasevima e, koji mogu biti temelje također koji su obnovljeni, opremljeni a i e, patrolni brodovi će se u budućnosti onda moći uvesti na odgovarajući način a također i malo ribarstvo će se moći onda bolje kontrolirati u smislu sigurnosti e, ribljeg fonda. Dobro, moglo bi se još tu mnogo toga reći, ali naravno moramo e, se nastaviti e, surađivati s Gineom Bisao u tom pitanju, po tom pitanju. Imamo ATAŠE za ribarstvo koji e, u tom e, području prati ispravnu provedbu i imamo odgovarajuće klauzule za to odnosno e, odgovarajuću sektorsku specifičnu potporu. Dakle, to je, kao što sam rekao, dobar sporazum i treba ga iskoristiti i u europskoj floti, ali i floti Gvineje Bisao e, za koriste ribarstva i odgovarajuće ekonomske grane ondje, ali i opće politički, u općem političkom kontekstu postoji velika potreba za tim, naime politička je kriza i ova sredstva u ovom sektoru mogu voditi i do političke stabilizacije zemlje. To je prioritet ne samo za komisiju, nego i za Europski parlament i mnoge zemlje, države, članice. E, to je bilo e, više manje e, to, ali ako evo ima neko pitanje, rado ću odgovoriti. Ali inače ono što se tiče naše flote u i kada bolje istražimo, vidimo e, da imamo niz stvari e, koje se razlikuju od drugih sporazuma u regiji. Tamo se zapravo e, kod morskih pasa radi samo o marginalnim količinama aprilova, zato nisu spomenute takve odredbe u Eto, toliko s mane strane i nadam se da sam uspio odgovoriti na odgovarajuće pitanje. Još jedan zastupnik vam želi postaviti riječ. ću riječ e, kolegi Monu. On će vam postaviti pitanje. Dakle, e, budući da e, klub zastupnika EPP nije još uzeo riječ, budući da ja ipak nisam izvjestitelj u sjeni, ali sam htio reći da je Ma bila je naša greška, eto, zato što je predsjednik rekao da će prvo dati riječ izvjestitelju, a nakon toga i izvjestitelju u sjeni. Ja sam čekao da mi date riječ, niste mi ju dali, pa ja nisam ni tražio. E, ali mislio sam da ćete mi ju vi dati, da ćete svi dati, dati svimi u sjeni. I zato sada, eto, dajem riječ mom kolegi, ako mi dopuštate. Puno hvala. Evo, ja smatram da je to jako važan e, sporazum, a to sam rekla na prethodnim raspravama. Važnost e, e, tog sporazuma je i u tome što će se omogućiti da nekim, da nekim zapravo flotama koje su bile posvećene lovu na glavonošce u okviru sporazuma s Mauritanijom, kada nakon što smo obustali taj sporazum, oni će sada se moći ponovno aktivirati u okviru ovog ovdje sporazuma. Također želim reći da je taj sporazum jako važan za normalizaciju e, političke situacije u Gvineji Bisao koja je prošla kroz turbulentno razdoblje. Samo to, hvala. Ovo je bilo vrlo sažeto. Bravo, Pako. Gospodin Ber. Da, ispričavam se. Mislim da nisam odgovorila na posljednje pitanje. Gospođa vezano uz evaluaciju. Da, posljednja evaluacija je izvršena 2010. godine. U to vrijeme smo pregovarali o obnovi protokola. Postupak je takav da smo tada na temelju evaluacije se usuglasili i nismo imali novi protokol, tako da smo kod, nakon toga morali sve obustaviti zbog političke krize u toj zemlji. E, prošle godine smo htjeli brzo ponovno pokrenuti ribolov u Gvineji Bisao bez da se ponovno ide u postupak evaluacije, što bi značilo da bi se čitava stvar odgodila za barem 9 mjeseci, a možda čak i za godinu dana. Dakle, od 2010. godine je prošlo vremena, mi smo odlučili riješiti situaciju na način da se brzo ponovno pokrene rad zajedničkog znanstvenog odbora. To je inače tijelo koje je predviđeno protokolom. Prošli tjedan je taj zajednički znanstveni odbor imao sastanak. Trenutno oni analiziraju raspoložive podatke o ulovu, što obuhvaća i vrijeme kada, su, kada je došlo do prekida u političkim odnosima, dakle to je uglavnom negdje od 2010. godine, preliminarni zaključci ovoga odbora su da postoji e, dakle neka vrsta nestabilnosti kada je riječ o ribolovnim naporima, naporima. Dakle, bilo je i nekih drugih flota, mi smo zadržali svoja plovila, tako da se uspostavila nekakva ravnoteža, a preliminarni zaključci iz ovoga odbora su da nije došlo do osiromašenja tih ribljih naselja, odnosno stokova. Dakle, na temelju ovoga e, rada ovoga odbora, koji će se vjerojatno još jedan put sastati do kraja godine. E, dakle, možemo samo ustanoviti da su ove evaluacije starjele, budući da je došlo do te političke krize. Mi smo htjeli što prije ponovno omogućiti primjenu protokola, međutim ne postoji zabrinutost kada je riječ o e, samim stokovima. Hvala lijepa. Gospodine Berg, rok za predlaganje amandmana. E, a osim ako kolega Mon želi nešto reći. Evo ja sam samo htio zahvaliti e, svima na doprinosu. Naravno, mi smo vam i dalje na raspolaganju. Rado ćemo e, zapravo ugraditi vaše prijedloge i nedumice u tu završnu rezoluciju. Mi ćemo proučiti inicijativu e, odbora za proračun da vidimo kako bismo i to mogli ugraditi u rezoluciju. Da, mislim da je to neophodno i to moramo učiniti. Predstavljanje nacrta ta izvješća 16. ili 17. lipnja. Rok za predlaganje amandmana bi bio 18. lipnja, a 15. ili 16. srpnja ćemo glasovati na odboru, a u rujnu ćemo glasovati o ovome na plenarnoj sjednici. Dakle, sada moramo možemo prijeći na 11. točku dnevnog reda, to je protokol o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Republike Cabo Verde. Peter Van Dalen je izvjestitelj. Mi smo imali već predstavljanje na odboru 30. Eh, ožujka i tom prilikom smo imali i razmjenu mišljenja. Danas ćemo imati razmatranje nacrta izvješća i odredit ćemo rok za podnošenje amandmana. Sada riječ ima izvjestitelj Peter Van Dalen. Evo, zahvaljujem. Dakle, e, ovaj protokol je jako važan zato što smatram da je za obje strane, kako za Europsku uniju, tako i za e, Zelenorodsku republiku, da je to riječ o jako važnom protokolu. Mi možemo tako nastaviti e, ribariti u njihovim vodama, a i za njih je to od velike gospodarske važnosti. Mi surađujemo zajedno sa odborom za proračun i zajedno sa odborom DEVE i možemo reći da su i e, da je, da je to dvoj kolega e, suglasno s nama kada govorimo o razdoblju od četiri godine. Gospodine predsjedniče, ja mislim da za sada sve dobro napreduje. Ima jedna točka oko čega e, bih vas sada htio izvijestiti kada govorimo o rezoluciji koju sam predstavio. Dakle, možete pročitati stavke 3 i 5 tog prijedloga rezolucije. Ja sam eh, htio samo reći eh, da je stajalište parlamenta to što se mora zatražiti. Mi moramo biti bolje informirani eh, po pitanju tog sporazuma i upravo zato je potrebno, po mom mišljenju, s obzirom da je u tim vodama vrlo često e, prisutan i e, nezakonit ribolov i budući da postoji jako velika količina e, usputnog ulova, odnosno prilova kitova, morskih pasa, to je jako veliki problem i jako važno pitanje. U dosadnjim, e, dosadašnjim raspravama mi smo konstatirali da e, taj prilov morskih pasa se mora na neki način smanjiti i zadržati e, ispod pragova koji su uvedeni. Također će biti provedene mjere upravljanja kako bi se to pitanje razriješilo. Osim toga, važno je provesti i istraživanje po pitanju e, načina života i migracijskih ruta morskih pasa. Gospodine predsjedniče, meni se čini da je jako važno imati e, dobre informacije i to od strane Europskog parlamenta. A kada govorimo o tom e, istraživanju koje je obećano da će se provesti, mi bismo također htjeli imati informacije o napretku te e, situacije. Ja sam taj koji također sam proveo istraživanje i htio bih sad uputiti direktno pitanje odboru. Mene zanima sada kakvo je stanje po pitanju tog istraživanja. E, meni to još uvijek nije jasno je li ono uopće pokrenuto ili nije. E, mislim da bismo trebali dobivati više informacija, pogotovo kada je riječ o prilovu morskih pasa. U neko vrijeme je postojao znači, odbor koji se brinuo za e, nadzor, povjerenstvo koje se brinulo za nadzor. Zatim nakon toga je rečeno da i mješoviti ili zajednički odbori mogu odlučivati te primjenjivati e, sustave nadzora i e, praćenja, ali ja mislim da je sve to nedovoljno definirano. Mi kao Europski parlament moramo imati jako dobro, širom otvorene oči i paziti na sve te detalje odnosno moramo dobivati puno detaljnije informacije. Što se mene tiče, ja bih rekao da su to one najvažnije stvari koje sam vam htio reći. Zahvaljujem za sada svima onima koji su e, sudjelovali u e, radu i jako mi je drago e, što ću čuti sad vaše komentare. Da ću riječ kolegama, najprije izvjestiteljima i u Hvala. Kao što sam već rekao, u prvoj razmjeni stajališta koje smo imali e, na prethodnim sastancima, ja smatram da je ovaj e, protokol jako važan za cijelu zajednicu, pa tako i za Španjolsku. I ja ću zatražiti e, odobrenje, osvajanje tog sporazuma koje će omogućiti kroz te četiri godine i dobrobiti za obje strane. Izvjestitelj je naveo neke točke koje jesu jako bitne i smatramo da je prijedlog rezolucije također e, važna stvar. Zašto? Zato što možda može doći do nekih zbunjujućih podataka. Naime, e, kao što sam već e, rekao i po pitanju ribolova morskih pasa. Ovdje govorimo o protokolu koji uspostavlja mehanizam praćenja morskih pasa kako bi se zajamčilo održivo iskorištavanje tih ribljih resursa, resursa morskih pasa i ako e, nadiđu e, znači taj ulov morskih pasa više od 30% tog praga koji je usvojen, e, onda se moraju provesti restriktivne mjere. Ako prijeđe 40% prag, onda moramo uvesti dodatne mjere i to je ono e, što ja smatram da je opravdano. Ali smatram da je izvjestitelj također izrazio svoju zabrinutost s obzirom e, da, se, da će se taj ulov, odnosno prilov morskih pasa jako brzo približiti ti 30%. Ja mislim da to baš e, nije točno. Naime, španjolska flota koja koristi lebdeće parangale, odnosno plutajuće parangale, E, oni nisu došli e, do 30%, već su se zadržali na tom prilovu 2014. godine na 15%. Znači oni su bili puno, puno ispod vašeg praga od 30%. Dakle, ja samo govorim o onim mjesecima praćanja u 2014. Evo, to je ono kada govorimo o e, dvije vrste morskih pasa, znači to je plavi morski pas i još jedan morski pas. Evo, možemo reći da je španjolska flota bila najbrojnija na tom području, a mi smo došli tek do 15%. A u e, oba slučaja, znači za obje vrste morskih pasa koje su najučestali u tim vodama, e, možemo reći da smo unutar te maksimalne, maksimalnog trživog prinosa i da ni na koji način ne ugrožavamo obnavljanje tog stoka. Znači ovdje govorim o ulovu morskih pasa e, plutajućim parangalima. Ja mislim da smo o tome već i raspravljali e, ranije, kada smo prvi put raspravljali o tom sporazumu, također 23. E, i 25. ožujka smo na zajedničkom išovitom odboru također najavili znanstveno istraživanje o migracijskim rutama i načinima činjenja tih morskih pasa, ali to će biti provedeno tek 2016. godine. Ja mislim da unutar tog protokola imamo mjere koje će osigurati e, obnavljanje e, tih e, stokova u Zelenorodskoj republici i bar prema onim podacima koje ja imam također smatramo da morski psi nisu ugroženi, da je njihov riblji fond u svakom slučaju ispod maksimalnog održivog prinosa i također da ne moramo nikako alarmirati e, zapravo e, to pitanje lova morskih pasera. oni trenutno nisu ugrožena vrsta i mi smo ispod svih onih pragova koji su podstavljeni. A istraživanje iduće godine će u svakom slučaju biti jako korisno i to je to. E, sad ponavljam svoje riječi iz početka, a to je da sam i ja za usvajanje i odobravanje ovog sporazuma. Lopez. Kolega Blanco Lopez. Puno hvala. Da, svi oni koji su se prije mene javili su izrazili da e, žele podržati ovaj protokol. Ja smatram da je taj protokol jednako kao i onaj prethodni vrlo važan i bitno je da je protokol e, ima određeno trajanje od četiri godine. On omogućuje e, ribolov za 61 ribarsko plovino Europske unije e, i za lov na tune kada je riječ o 5000 tona. Zato smatramo da je jako važan taj protokol koji će omogućiti zapravo 30 brodova sudući patagalima, 28 brodova sudući mrežama i 13 sa povrazima i štapovima da e, budu prisutni u vodama e, Republike Cabo Verde, te također da se osigura suradnja sa privlačivačkom industrijom na samoj, e, u samoj Zelenorodskoj republici. Dakle, nije riječ samo o španjolskim, nego i o nizozemskim e, flotama i drugim e, flotama e, država članica. Jako je bitno da na taj način ćemo osigurati održivost ribarske aktivnosti u okviru nove zajedničke ribarstvene politike. Također želimo osigurati da se ne prijeđe prag ukupnog dozvoljenog ulova morskih pasa i također, e, to je ono što je u ovom protokolu jasno navedeno, uz e, organiziranje sustava praćenja i kontrole. No, moram reći da je ta aktivnost e, bila prekriknuta između kolovoza i siječnja E, e, i da je od toga najviše štete imala španjolska flota zato što nisu mogli loviti kroz cijelo to razdoblje. Eto, e, ja sada ponavljam samo da sam i dalje za potpisivanje tog sporazuma kako bismo nastavili s aktivnostima. Merci, cher collègue. Hvala kolege. Kolegica Bilbao. Zahvaljujem vam. Mm, budući da drugačije ne može, mi se zapravo slažemo sa odobravanjem tog e, sporazuma, e, jer do sada, s obzirom na obustavu ribolova, je imao negativne posljedice za taj sektor. Moramo vam također reći da je to sporazum koji e, ima alate koje omogućavaju kontrolu i to zahvaljujući procjeni svih tih prethodnih rezultata mi ćemo moći e, provesti i ovaj novi prijedlog i nove sustave e, kontrole i praćenja, te ćemo jačati suradnju. Kao što su već do sad spomenuli, također e, i brodovi za lov na tune s plutećim parangalima i povrazima su ti koji će svakako imati koristi u europskom smislu, a to za galicijsku i baskijsku španjolsku flotu će biti velike koristi, a to sve dobro znamo. Kada govorimo o morskim psima, E, to je jedan od aspekata koji je zabrinjavajuć, ali mislim da ovaj sporazum već uspostavlja striktne mehanizme za zaštitu na način da e, sama flota e, koja je zainteresirana za lov na morske pse i upravo su oni vrlo oprezni i da su oni jako ispod onih gornjih pragova koji bi uvjetovali nove mjere ili promjenu mjera. Što se tiče španjolske vlade i ovih sektora koje sam spomenula, znači galicijski i baskijski sektor, mi smo pojačali naše mjere kontrole kako bi upravo te vrste koje jesu možda e, potencijalno ugrožene e, bile zaštićene i kako bismo imali što manji rizik odnosno e, naravno da i mi jesmo za to da se provede istraživanje iduće godine kako bismo to i potvrdili. Dakle, mi to pozdravljamo, to je u našem interesu i želimo da se to napravi na održivi način i e, u tome ćemo se i tekako e, pobrinuti i pokrenuti da bi bilo provedeno kroz europske sporazume i zato mislim da je bitno i da na nacionalnoj razini svi definiramo u skladu sa zajedničkim sporazumom e, nacionalne mjere i aktivnosti i da želimo u potpunosti eliminirati nelegalni i nezakoniti ribolov i da to zapravo bude riješeno jednom za uvijek. Hvala. Je Sada riječ ima kolegica Lina. E, kao prvo želim reći da sam doista sretna zbog ovog nacrta predloga rezolucije gospodina Vandalena, obzirom da se radi o tako vrlo važnoj temi za nas. Smatramo da bi trebalo još dodati još možda poneki detalj pa ćemo u tom smislu dati naše amandmane, ali hvala vam na inicijativi. Kao što su mnogi rekli ovdje, odredbe o morskim psima možda su krenule u drugom smislu drugim pristupom, recimo za razliku od protokol za Madagaskar, radi se o kvoti od 250 tona, e, a nakon čega se mora obustaviti lov. E, također treba biti jačano znanstveno, ojačano znanstveni nadzor i ako se nadiđe 30% referentne tonaže, E, znači iznad 500 tona iznad onog što je dopušteno, onda e, se jača monitoring, a ako se nadiže 40%, onda zajednički odbor može usvojiti dalje mjere upravljanja. Dakle, moje pitanje je, e, jesu li to u taj sustav uključene sve vrste morskih pasa ili samo plavi morski pas kao ciljna vrsta? I zašto različiti pristup e, od pristupa za Madagaskar? Je li se to temelje na nekim znanstvenim e, temeljima ili željama vlade iz Verda ili koji je drugi temelj? A što se to naže tiče ovdje, ono je puno veća nego za Madagaskar. Dakle, temeljili se i to na znanstvenoj proci. Zahvaljujem. Hvala. želim još netko uzeti riječ? Ne. Onda riječ ima gospodin Berg iz komisije koji će odgovoriti na komentare kolega. Hvala lijepa. Dakle, nema nešto posebno novo u ovom protokolu. Htio bih samo možda neke stvari staviti u kontekst. Dakle, ovo se nastavlja na prethodni protokol, međutim, financijska omotnica je bitno veća. Dakle, 550 tisuća eura je sada. I došlo do povećanja doprinosa. Također je, ima i nekih izmjena kad je riječ o morskim pasima. Svima. E, dakle, čuli smo da su tema za zabrinutost e, nezakoniti ribolov i morski psi. Što se tiče nezakonitog e, ribolova, dakle, mi smo imali 110 tisuća, a sada imamo 270 tisuća godišnje za potporu sektoru. Zapravo mislim da smo gotovo udvostručili e, sredstva koja idu za potporu sektoru. Ovaj program potpore sektoru koji je donesen na zajedničkom e, odboru stavlja naglasak na izradu odgovarajućih pravnih instrumenata, ali isto tako se pokušavaju e, osnažiti instrumenti za nadzor na moru i u zraku i ono što je za nas bitno jest sustav, operativni sustav VMS koji omogućuje da se prate plovila u toj zoni e, dakle, Republike Cabo Verde jer smo ustanovili da je tu bilo nekih poteškoća iz tehničkih razloga bilo je problema da sve, sva, da se vrši kontrola nad svim e, plovilima koja e, su dakle se koristila u svrhu ribolova. E, dakle, bitno je da se čitavo to područje gdje se obavlja ribolov može kontrolirati na odgovarajući način, pa smo u tom smislu zadovoljni pronađenim rješenjem. Sada ću se samo još otvrnuti na činjenicu da su pregovori trajali dugo, bili su iznimno zahtjevni, no mislim da smo u konačnici dobili e, jedno rješenje koje je zadovoljavajuće i za flotu, a isto tako i imajući u vidu instrumente za praćenje i nadzor nad brodovima i e, posebno kada je riječ o ribolovu, odnosno lovu e, morskih pasa. Dakle, o tome se često govori kada govorimo o Republici Cabo Verde, međutim to se odnosi samo na određeni broj evropskih plovila. Imate dakle plovila koja se koriste za lov na tune. E, dakle, imamo različite vrste plovila E, dakle, imamo plovila koja se uglavnom koriste za lov na morske pse, a inače taj ribolov, taj lov morskih pasa se ne tiče samo Republike Cabo Verde, nego i dio toga na otvorenom moru i to je dio e, odgovora na pitanje gospođe Engstrom, budući da se razlikuje od situacije na Madagaskaru, e, jer je razina ulova e, tamo bila, morskih pasa bila relativno velika. Ono što nas brine i što brine Cabo Verde jest kako što bolje urediti tu, e, tu djelatnost, odnosno taj lov na morske pse. Prema tome e, tu su određeni pragovi koji će nam omogućiti da zapravo usavršimo instrument za praćenje. Kao prvo imamo praćenje e, kroz tromjesečnu razmjenu podataka o ukupnom ulovu za sve vrste. I isto tako imamo 30% e, i 40%, dakle to su pragovi koji zapravo e, pokreću mjesečno, praćenje na mjesečnoj razini, dakle kada se dođe do tih 30% i kada se dođe do 2000 e, tone, tona ulova morskog psa, onda se trebaju donijeti dodatne popretne mjere. Zašto ovo may take additional measures? Zato što je riječ o partnerstvu i treba izbjeći unilateralne, donošenje unilateralnih odluka. Još uvijek se vodi rasprava o raspoloživim podacima. Možda će nam u jednom trenutku Kaba Verde reći mi smo došli do 2000 tona, mi možda nećemo biti suglasni s time, prema tome treba postati postupak e, usuglašavanja kako bi se utvrdilo e, koliki je ulov e, i koje mjere treba donijeti. Dakle, čini mi se vrlo dobrim za nas da imamo takav instrument koji nam omogućuje dakle, te dodatne mjere za upravljanje. Ovdje smo čuli da je riječ o plavim morskim psima. Euh, dakle, uglavnom je riječ o plavim morskim psima kada govorimo o lovu na morske pse i to su vrste koje, za koje se smatra da nema, nema opasnosti kada je riječ eh, o, dakle, o, o o ukupnoj količini te vrste. E, naravno, mjere se odnose na sve vrste morskih pasa. Podsjećam vas da imamo popis morskih pasa e, koji su, čije, na koje je lov zabranjen i taj popis je proširen e, tijekom posljednjih pregovora. u paketu mjera koje bi trebale urediti lov na te vrste imamo isto tako i zapravo zamrznuta je broj, e, broj plovila za lov, dakle s parangalom. Isto tako postoje i određena područja, e, tako da sada to na 18.000 nautičkih milja ne 12.000. Dakle, imamo čitav niz mjera. E, zašto se nismo odlučili za kvote? zato što kvote nije uvijek, nije uvijek lako njima upravljati kad imamo različite evropske flote. E, osim toga, kao što sam rekao, lov na morske pse je jedna djelatnost koja je, dakle, koja, se, koja dugo već postoji tamo i osim toga uglavnom se odvija na otvorenom moru, a ne u e, vodama Republike Cabo Verde, tako da nam se čini da E, je to jedan dobar način upravljanja ovim vrstama koje nisu posebno ugrožene. Evo, to bi bilo sve što sam, što mogu reći e, i nadam se da će se, da ćemo dobiti potporu za ratifikaciju ovoga protokola. Hvala sada ponovno riječ ima Peter Vendalen koji može iznijeti zaključke ako želi. Hvala. Dakle, kada govorimo o e, znanstvenim istraživanjima, ja, prikupljeno je čitav niz podataka. Netko je rekao da bi to moglo biti provedeno već krajem 2015. a neki su rekli polovicom 2016. No treba će nam dodatne specifikacije po pitanju podataka. Također je rečeno da bi taj protokol trebao biti odobren, to je najvažnija stvar, e, a što se e, tiče e, znači lova morskih pasa, E, naše stajalište je to da trebamo imati više informacija i da u svakom slučaju moramo držati pod kontrolom tu informaciju. I također kada govorimo o e, dodatnom e, ulovu morskih pasa, to je nešto što se povećava i zato moramo vrlo pažljivo nazivati sve ono što se e, mijenja. Zato sam ja naveo tih 30 i 40% s obzirom da bi to trebao biti najniži mogući prak za uvođenje dodatnih mjera i za nužnost praćenja razvoja događaja. Ja želim reći da e, izvršno povjerenstvo u okviru procjene prethodnih e, protokola je došla do je došlo do zaključka E, da e, su e, sakupili jako puno podataka i brojeva kada je riječ o slučajnom ulovu, znači o prilovu morskih pasa. Zato smatram da bismo trebali zadržati ove brojke jer mislim da ćemo na taj način jedino moći držati pod kontrolom taj prilov morskih pasa. U svakom slučaju zahvaljujem kolegama i Možda ćemo imati još neke konzultacije u okviru e, ovog samog odbora i htio bih još dobiti konkretne podatke o istraživanju koje će... Da, da, da, istina je. Dakle, vi ste govorili o prekomjernom e, ulovu i o 70%. Mislim da kada govorimo o morskim psima, Dakle, kao što znamo, imamo dakle um, određene vrste i dakle kao što su, kao što su posebno morski pasje dakle u um, je vrsta koja se lovi pomoću dakle pomoću ove vrste plovila. E, dakle, čini mi se da ovaj e, koncept prilova nije toliko relevantan u kontekstu Cabo Verdea. Mi smo imali razmjenu podataka na zajedničkom odboru. Mislim da ste dobili informaciju o tome, no ja nemam ništa protiv da vam kažem više o tome koliki je bio ulov godinama po, godinu po godinu. E, inače sad smo negdje došli do 3000 tona, 2800 tona je bilo 2013. Dakle, e, tu možemo vidjeti koliko je, možemo steći predođbu o tome kolika je bila količina ulova kada govorimo o morskim psima na ovom području Cabo Verdeu. Da, istina je da je provedena e, jedna studija. E, tu studiju smo zapravo pokrenuli prošli mjesec i to će se protezati sve do ljeta 2016. godine, a rezultate studije ćemo objaviti. Dakle, na Cabo Verdu se već predviđa organiziranje jednog seminara na tu temu. Ovo je vrlo zanimljivo kako bi se bolje shvatilo kako je točno situacija kada govorimo o morskim psima na tom području, dakle govori se o stokovima i o utjecaju ribolova na ekosustav, zatim tu isto tako se predviđa jedan program promatranja kao i označavanja i e, morskih pasa i definiranja osjetljivih e, ekoloških e, zona. Dakle, i to sve za ograničena, eh, ograničen proračun. Mislim da to može biti zanimljivo. Isto tako ovo treba staviti u regionalni kontekst i to je sastavni dio ove studije. Dakle, da se vidi kakva je situacija na Cabo Verdeu, imajući istovremeno u vidu eh, aktivnosti tih plovila i eh, dakle drugdje u regiji. Dakle, mi ćemo to, na tome će se raditi sa znanstvenicima iz Europske unije Cabo Verdea. E, rezultati će dakle biti predočeni u sklopu tog pregleda među stručnjacima i nakon toga ćemo moći doći do nekih zaključaka kada je riječ o aktivnosti naših, e, naših plovila kao i lova na morske pse. U redu, mislim da smo dovoljno sada rekli o ovoj temi. E, dakle, 11. svibnja 2015. je rok za predlaganje amandmana. Glasovanje na odboru će biti 16. do 17. lipnja, a na plenarnoj sjednici ćemo glasovati u srpnju, dakle u srpnju. Hvala, e, zahvaljujem vam još jedan put kolege, hvala na sudjelovanju na sastanku i želim vam dobar tek. Nastavljamo s radom u 15 sati u istoj dvorani. Hvala.